Zauzmite mjesta. E, sada e, bih započeo sa e, zasjedanjem. Dame i gospodo, zapisnik sa jučerašnjeg zasjedanja je na raspolaganju. Ako nema primjedbi, možemo ga prihvatiti. I sada bih htio krenuti na prvu stavku našeg dnevnog reda, a to je zajednička rasprava o javnoj nabavi. E, imamo izvješće gospodina Žipera, izvješće o dodjeli ugovora o koncesiji i dva izvješća gospodina Tarabele o javnoj nabavi i o nabavi u e, određenim u sektorima određenih usluga. Gospodin Župan nažalost ne može s nama biti ovdje danas poslije podne. Zamijenit će ga gospođa Tun e, i Holstein Gospođa Thun Honstein, imate riječ. Hvala lijepa e, e, predsjedniče, e, dragi povjereniče, dragi kolege. Gospodin Živan, naš izvjestitelj o um, direktivi o koncesijama ne može danas biti ovdje, jako se ispričava što nije na raspolaganju, ali to se dogodilo zbog nepreviđenih